Tajlandu i gospodina Černeckog pozivam da uzme riječ. Hvala vam predsjedatelju, dame i gospodo. Tajland je zemlja koju mi europljani dobro poznajemo. Prije svega zbog toga što je volimo kao odredište za naše odmore. Radi se o turističkoj destinaciji za mnoge europske građane, no politički e, Tajland e, ne inspirira toliko pozitivnim slikama. Ovdje se bavimo događajima koji traju već dvije godine i koji su započeli velikim prosvjedima opozicije i nakon toga uvođenjem izvanrednog stanja. Tajland, kojeg se nekada nazivalo istočnoazijskim gospodarskim tigrom, zemlja je koja mora jasno čuti snažan zahtjev Europske unije vezano uz ponovni povrat na demokratsko stanje. To je ono što zemlja i zaslužuje i prema mom klubu političkom klubu ne samo da bismo trebali blisko pratiti razvoj situacije u Tajlandu, već i reći da bi naša gospodarska suradnja mogla visiti o tome da li će Tajland poštivati ljudska prava. Zastupnica Wikstrom. Zahvaljujem. Tajlanđani su bliski Europi i mojim sunarodnjacima e, Šveđanima. Mnogi Šveđani Tajland doživljavaju svojim drugim domom. No, moramo moći s njima razgovarati otvoreno i iskreno, jer prijatelji moraju moći prihvatiti kritiku. E, razvoj ljudskih sloboda i prava u Tajlandu ide u vrlo zabrinjavajućem smjeru. Tajlanđani zaslužuju sve slobode, pravo na slobodne izbore, na izbor političkih predstavnika, pravo na demokraciju. Pozvalo bih talijanske vlasti da se odmah trenutno pobrinu da se poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda povrati ovoj zemlji i da ponovno dođe do demokracije. Hvala. Zastupnik Korao, jedna minuta. Hvala. Ja se slažem s onime što je rekao kolega Čarnecki u vezi s time da kada govorimo o Tajlandu, mi to zamišljamo kao predivnu turističku destinaciju za europske državljane, no nitko zapravo ne zna u kakvom je ona političkom stanju. Nakon državnog udara došlo je do jačanja represije, nasilja, svi oni koji se opiru u vojnom režimu su ušutkani. Malo su slabili istina odnose između Europske unije i Tajlanda, ali mi kao Europska unija još uvijek možemo izvršiti pritisak na vojni režim kako bi se pokrenuo proces koji će povesti ka demokratskoj tranziciji zemlje. To moramo nastojati učiniti zahvaljujući svoj gospodarskoj snazi, a naravno i diplomatskim kanalima. Trebamo vratiti Tajland eh, na demokratski put, zato jer je to doista od ogromne važnosti. Hvala. Riječ ima gospodin Panzeri kao autor. Izvolite, imate jednu minutu. Hvala. Tajlandija već neko vrijeme prolazi veliku političku i institucionalnu krizu. To je zemlja u kojoj se ne poštuju potpuno ljudska prava. Treba sada zaključiti fazu u kojoj se zemlja trenutno nalazi i zbog toga trebamo poduzeti nekoliko stvari. Dakle, trebamo zemlji omogućiti stvaranje demokratskih institucija i utvrditi datum za izbore i poštivati te izbore kako bi se nakon njih ostvarila tranzicija sa vojnog režima na demokratsku upravu. I treba staviti naglasak prava i poštivanje prava radnika koja su dovedena u pitanje. Prema UN-u sadašnje stane radnika u sektoru ribarstva je modern oblik e, robstva kao što je i to stanje u nekim e, velikim e, tvornicama za proizvodnju voća. Pozivamo Europsku uniju da ne zaključi nikakav sporazum o ribarstvu ako se ovi problemi ne riješe. Hvala. Sljedeća govornica Barbara Lachbiler. Autorica, izvalite. Tajland je važan partner, partner Europske unije E, i naš, zato je vrlo važno da Europska unija kao prijatelj i partner Tajlanda reagira na e, trenutnu situaciju tamo. Tajland mora učiniti sve kako bi se vratio e, u normalnu situaciju i kako bi ponovimo demokratsku vladu. Tajlandska vlada može se orijentirati pritom na vlastiti ustav i E, kako bi se postigla neovisno pravosuđe, sloboda okupljanja e, i e, druge građanske slobode i poštivanje ljudskih prava. U periodu od svibnja 2014. do kolovoza 2015. bilo je 1222 samovoljna uhićenja E, e, mnogi zatvorenici su u neprihvatljivim uvjetima na primjer u samicama i u vojnim bazama e, moraju se poduzeti mjere protiv loših uvjeta rada u ribarstvu mnogi radnici rade u uvjetima koje se mogu nazvati rob, robovskim uvjetima rade za nevjerojatno niske E, prihode osobito su pogođeni radnici iz susjednih zemalja. Tajlandska vlada mora uvesti mjere i konzekventno ih provoditi protiv takvih pojava. Hvala vam. Sljedeći govornik zastupnica, zastupnik Leners. Kolega, ova rasprava i rezolucija posljedica je naša predanost i prijateljstva sa tajlandskim narodom. Upravo zbog toga možemo imati samo jedan prioritet unutar Europske unije što se tiče Tajlanda, a to je da se što prije moguće vrati na demokratski put sa reprezentativnom eh, civilnom vladom. Pozivamo talijanske vlade da se drže vremenskog okvira za sazvane izbore sredinom 2017. ali isto tako da predstave jedan ustav koji će se temeljiti na jednakosti, demokraciji, slobodi i temeljnim pravima. To je nešto e, što nas sve brine. Jer ukoliko ustav e, želimo imati kao kvalitetan ustav, proces mora biti transparentan i ljudi moraju imati priliku sudjelovati. Vidimo sve više izvješća o padanju ljudskih prava u Tajlandu i pozivamo vlasti da ukinu sve mjere koje brane slobodu govora, slobodu okupljanja i da omoguće stvarni politički angažman svih građana. Hvala. Gospodin Gonzales, gospođa Gonzales Penjas na jednu minutu. Europski parlament ne može više prihvaćati kršenje ljudskih prava od strane vojnog režima u Tajlandu. Taj režim ugrožava živote građana, ali također stavlja na kocku i demokratski proces. Situacija e, radnika u Tajlandu je zastrašujuća, to naročito vrijedi za radnike imigrante. Nije slučaj to što je Europska unija se privremeno povukla iz pregovora o trgovinskom sporazumu sa Tajlandom. Treba odmah obustaviti i sustav tarifnih preferencija i također sustavno provoditi klauzule o ljudskim pravima. Neprihvatljivo je dalje izvoziti oružje u zemlju koja krši ljudska prava i to neprestano. Moramo podržati uspostavu građanske civilne vlade i tražiti oslobođanje osoba koje je uhitio vojni režim. Hvala. Time smo završili sa popisom autora. Sada prelazimo na govornike u ime klubova zastupnika. Prvi ima riječ u ime Pučana, gospodin Preda. Izvolite. Gospodine Preda, imate riječ. Hvala. Politička situacija u, Tajlandu je zapravo slijepa ulica. Imamo vojni režim koji je nasilno došao na vlast i koji se želi tamo što dulje zadržati. S druge strane imamo društvenu krizu koju možemo pripisati osraženju režima, naročito gušenju slobode izražavanja. Naša je uloga ta e, da e, podržimo poštivanje ljudskih prava u toj zemlji i također poticanje na što ranije izbore. Sada je premijer nedavno najavio da e, će taj proces trajati nekih 20 mjeseci, što će značiti da e, će se izbori održati tek u lipnju 2017. godine, ali ti rokovi nisu prihvatljivi za narod koji traži povratak i ponovnu uspostavu legitimne vlade. Nova vlada je nedavno ustrojila povjerenstvo upravo za to pitanje i oslobodila je neke novinare, no još mnogo toga treba učiniti. Treba uspostaviti transparentne i slobodne organizacije što će jedino omogućiti da se u Tajland vrati povjerenje i poštovanje gospođa Doc, pozdravljam ovu rezoluciju o situaciji u Tajlandu. Nakon vojnog odora u svibnju 2014. godine stotine ljudi je proizvoljno uhićeno. Također, vojska ima neograničene ovlasti i također neke su web stranice cenzurirane, a pravo na slobodu izražavanja i slobodu okupljanja je ograničeno. Naročito sam zabrinuta zbog e, situacije Andrija Hola, jednog aktivista za ljudskog prava. On je zločin sa mogućnošću zatvorske kazne o trajanju od 7 godina zbog toga što je istraživao za izvješće jedne skupine za zaštitu ljudskih prava. Također je upitno stanje radnika u poduzeću Natural Fruits. E, optuže protiv gospodina Hoa su neutemeljene i čini se, da se tamo, prema njemu tako postupa zbog toga što je istraživao radnu eksploataciju. Dakle, pozivam komisiju da traži da se odbace sve optuže protiv gospodina Hoa. Hvala. Riječ ima gospođa Hautala, izvolite. Hvala. Želim staviti naglasak e, na to da se traži povlačenje svih optužba protiv gospodina Hola, kao što je učinila i prethodna govornica. On je aktivist e, za ljudska prava iz Velike Britanije, dakle državljan Ujedinjene kraljevine. I on e, ima pravo ukazivati na kršenja ljudskih prava. Andy Hall je surađivao na izvješću Finwatch 2013. godine koje je pokazalo da su zlouporabe prava rada i slično redovna praksa u poduzeću National Fruit, a trebalo bi ga nagraditi zbog toga ne mu prijediti sedmogodišnjom zatvorskom kaznom. Njemu je ročište zakazano 19.10. Što treba uslijediti? Visoka predstavnica bi trebala osuditi pravni progon na teret andija Hola i također treba zatražiti istragu o navodima protiv Natural Fruit. Europska unija treba također financijski poduprijeti um, i platiti sudske troškove za Andrija Hola. On je dobio potporu 2013. Human Rights Defendersa. I također Europska unija treba utvrditi izvozili natural fruit i dalje u Europsku uniju i treba se pobrinuti da potrošači budu upoznati sa porijeklom tih proizvoda. Hvala. Hvala i na tome što ste se pridržavali zadanog vremena za riječ. Riječ ima gospodin Šogor na jednu minutu. Hvala. Klubovi zastupnika parlamenta i Europska unija očekuju da se u Tajlandu situacija normalizira. Mi bismo htjeli da se e, vojna vlada zamijeni civilnom vladom koja će se izabrati na slobodnim i demokratskim izborima. Također, treba završiti što prije sa izradom Ustava, a on se treba temeljiti na jednakosti, slobodi i vladavini prava. Smatram da Europska unija treba podržati ovaj proces zato jer je glavni e, e, ulagač u tu zemlju kada je riječ o obrtnom kapitalu. Mi više ulažemo od sad i Japana, a samo nas Kina prelazi kao trgovinski partner toj zemlje. Poštivanje ljudskih prava je temeljni dio naših e, međuodnosa, kao što je i poštivanje prava manjina. Nažalost, međutim, sve više zemalja članica na to zaboravljaju, čak i unutar Europske unije. Hvala, gospodin Weidenholzer, izvolite, imate jednu minutu. Tajland je važan partner za Europu ne samo u turizmu nego i u trgovini. Tajland je naš strateški partner i zato mi sa zabrinutošću promatramo e, da dolazi do ograničavanja e, u demokraciji, povrede ljudskih prava i sustavnih e, povreda socijalnih i radničkih prava E, također sam zabrinut e, za našeg građanina Andija Hola. To je simptomatičan slučaj. Ja se nadam da će tajlandske vlasti odbaciti optužbe protiv njega. E, naravno da mi registriramo i korake prema normalizaciji situaciji, ali ti bi, taj proces demokratizacije bi se trebao ubrzati. Mi bismo kroz našu E, trgovinsku politiku mogli doprinijeti da se taj proces ubrza. Hvala, riječ ima gospodin Polčak, izvolite. Hvala na riječi. Nedavni razvoj događaja na Tajlandu ne može se ocrtati pozitivnim ni u kojem slučaju. No, istovremeno ne smijemo pravo što osuđivati te događaje, zato jer, ako možemo to tako reći, ima svjetla na kraju tunela, recimo ukidanje izvanrednog stanja u proljeću ove godine. Sadašnja vlada, nakon što je ukinula izvanredno stanje, zadržala je međutim brojne izvanredne odredbe, primjerice, sprječavanje uhićenja osoba, no ipak imamo 300 ljudi koji je uhićeno na temelju tih zakona od 2013. godine. Situacija u Tajlandu je vrlo složena. Trebamo je nastaviti promatrati i također podizati svijest o povredama prava koje se tamo odigravaju. Građanska prava će biti osigurana vjerojatno novim ustavom, ali također trebamo osigurati i širenje građanskih prava već od sada. Hvala. Stigli smo do kraja popisa govornika koji je bio kratak, a sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Da ću riječ svima koji su je tražili. Gospodin Tarabella je prvi na popisu. Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, uvaženi kolege, od vojnog udara stanje ljudskih prava u Tajlandu je sve gore i gore. Nitko se ne može slobodno izražavati. Ne smije se opirati vojnom režimu, u protivnom e, se protivnici uhićuju. Vojni režim guši prava, postoje policijske snage koje se suprotstavljaju prosvjednicima i mm, tu djeluju organizacije za ljudska prava koja nastoje učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se ista i poštovala. Gospođa Čačan je dobila nagradu kaj web France Pressa koji podržava radnike i novinare koji djeluju u teškim uvjetima u azijskim zemljama. Hvala, gospodin s ima riječ. Hvala. Nakon vojnog udara u svibnju 2014. godine U Tajlandu je povećan broj uhićenja, progona, guše se ljudska prava i jednom riječju situacija je neprihvatljiva. 14. kolovo za 2015. godine vojna hunta je usvojila zakon kojim se zabranjuje javna okupljanja. Situacija ne smije i dalje se nastaviti ovako. Treba stati tome na kraj zato jer Europska unija ulaže u Tajland i zbog toga se treba pobrinuti za održavanje izbora i za zaštitu prava radnika. Situacija u sektoru ribarstva primjerice podsjeća na ropstvo, dakle treba nešto učiniti kako bi se popravila situacija u Tajlandu. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. E, mi Tajland poznajemo kao zemlju visoke kulture i kulturnih stanovnika, međutim e, izvanredno stanje ne odgovara našim demokratskim predođbama. Moramo prestati imati dvostruka mjerila. Mi kritiziramo isporuke oružja, povrede ljudskih prava, ali primjenjujemo dvostruke standarde e, i te iste standarde ne primjenjujemo na neke druge zemlje, na primjer na Saudijsku Arabiju. E, pojedini politički akteri e, ne smijemo se ponašati kao sveznajući upirati prstom na pojedine političke aktere. Ja se nadam da će najavljeni izbori biti održani kako su najavljeni i da će se situacija poboljšati nakon njih. Gospodin Frunzovika ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. S obzirom na sve goru situaciju ljudskih prava i sloboda na Tajlandu, na koje također ukazuje i cenzura na medijima i također proizvoljna uhićenja ljudi i također 40 aktivista iz pokreta za ljudska prava tražim od vojnih vlasti da prestanu ugušiti pravo na slobodno okupljanje i izražavanje i dalje ljudska prava, naročito ona koja se odnose na slobodno sudjelovanje u političkim aktivnostima. Kada je riječ o gospodinu Holu koji je suočen sa sedmogodišnjom zatvorskom kaznom i više kaznom zbog klevete nakon što je objavio izvješće o navodnim zloupotrebama radničkih prava u jednom poduzeću. Dakle, tražim da se njega oslobodi svih optužba zato jer on kao aktivist za ljudska prava ima pravo na ukazivati te zloupotrebe i pozivati da se poboljša situacija radnika na Tajlandu. Hvala. Stigli smo do kraja postupka slobodnog javljanja za riječ i dajem riječ gospodinu Stiljanides u ime komisije. Uh, i i Hvala uvaženi kolege, potpuno se slažem s vama, Tajland je važna zemlja, partner, e, naročito za naše odnose s čitavom regijom. Tajland je drevna i ponosna zemlja koje se dive, koju vole zbog njezine prirode i kulture i njezinog naroda. Glavni razlog za našu zabrinutost je nedostatak napretka u rješavanju ovog ciklusa političkih sukoba do kojih ponekad, do u kojima ponekad dolazi do nasilja. I također razlog za zabrinutost je i vojni udar. Tajland mora prevladati nasilje i u društvu i u politici. No, to se još nije dogodilo. Poštivanje ljudskih prava je od ključne važnosti za rješavanje krize na Tajlandu. Povrede ljudskih prava su uvreda ljudskom dostojanstvu i također glavna prepreka dugoročnoj stabilnosti i napretku. Sloboda izražavanja, ne cenzura, sloboda okupljanja, a ne ograničenje iste ili prilagođavanje vladavina prava, a ne e, civili pred vojnim sudovima. To su sve ključni preduvjeti za uključiv i miran proces koji bi se trebao bez odlaganja dogoditi i omogućiti uspostavljanje potpune demokracije. Mi, s obzirom na to, pozdravljamo stavljanje naglaska na situaciju u Tajlandu u današnjoj raspravi i također Pozdravljamo to što parlament traži, poštivanje ljudskih prava na Tajlandu i također da se Tajland što prije vrati demokratskoj vladi. Europska unija je već mnogo učinila i nastavit će sa svojom politikom kritičkog angažmana e, na temelju jednog e, pristupa koji se temelji na ocjenama i vrijednosti. To je utvrđeno zaključcima vijeća od 23. lipnja prošle godine u kojima se Tajland poziva na ponovnu uspostavu legitimnog demokratskog procesa i također na poštivanje temeljnih e, prava i sloboda. To je popraćeno javnim izjavama i također djelovanjem u korist pozitivnih promjena. Mi smo također pojačali svoje napore na više načina pomoću diplomatskog praćenja e, ključnih predmeta pred sudom i također sastancima sa onima koji se bore za ljudska prava i demokraciju. Dopustite mi da ukažem na još jedan problem koji se odnosi na vojni puč e, i e, čuo sam da su zbog toga zabrinuti brojne kolege. Dakle, kao prvo, e, prisilni rad u industriji voća u Tajlandu. Svjesni smo tog dramatičnog problema i nastavit ćemo ukazivati na njega u razgovorima sa našim tajlandskim sugovornicima. S pozitivne strane, tajlandske vlasti su javno izjavile da će se pozabaviti tim problemom i već e, su poduzele neke početne konstruktivne korake, no mnogo toga još treba učiniti. Niti jedna osoba ne bi smjela raditi u ropskim uvjetima u 21. stoljeću europski potrošači i europski kupci su sve svjesniji načina proizvodnje robe i traže transparentnost i društveno odgovorne lance opskrbe. Prekjučer je parlament izrazio snažnu podršku provedbe unutar Europske unije protokola ILO-a, Međunarodne organizacije rada protiv prisilnog rada. Nadam se da će što prije i Tajland početi putem. Na kraju, Europska unija nije E, samo prijatelj u lijepim vremenima. Današnja rasprava i zalaganje parlamenta dokazuje našu solidarnost e, i stalno prijateljstvo koje osjećamo prema tajlandskom narodu. Mi ćemo i dalje surađivati s tajlandskom vladom i pozivati na povratak demokracije u tu zemlju, kao što je i rečeno u zaključcima vijeća iz lipnja 2014. godine. I na kraju kada je riječ eh, o aktivistu za radnička prava, gospodinu Holu. Želim vam eh, čestitati na tome što ste postavili to pitanje. Europska komisija izbliza prati situaciju gospodina Hola i to već neko vrijeme. I organizirala je promatranje njegovog suđenja 19.10. jer očište Naravno, Europska unija će i dalje nastaviti pratiti njegovu situaciju i također e, nastaviti ukazivati na to u svojem dijalogu sa talijanskim vlastima. Hvala vam lijepa. E, e, Hvala povjereniče Stiljanides. Hvala na ovoj izjavi i vašim razmatranjima o ovoj temi. Želim vas izvijestiti da je predsjedništvo zaprimilo sedam nacrta rezolucije i time zaključujemo raspravu o ovoj točki. I želim vas obavijestiti dakle, da je